Okay, dear U redu, dragi kolege, dame i gospodo. Počinjemo s radom danas. Prelazimo na 14. točku dnevnog reda. Radi se o izlaganju o prioritetima slovačkog predsjedništva. Drago mi je da mogu pozdraviti gospodina Petera Žigu, slovačkog ministra gospodarstva. Dobrodošli na sastanak odbora INTA ovdje u Briselu. I naravno svi e, smo svjesni toga velikih e, izazova s kojima ćete se suočavati tijekom sljedećih šest mjeseci na planu međunarodne trgovine. Naravno, govorit ćemo o sporazumu CETA, procesu ratifikacije, prvo potpisivanja, a onda e, pitanje izuzeća od e, privremene primjene. To je jedna tema koja je u žiži javne rasprave, e, ali još jedna tema je veoma važna, posebno za gospodarstvo i industriju, a to je pitanje modernizacije obrambeni mehanizama u trgovini, e, znači e, posebno Kina, 11. prosinca ovo godine imamo mm, te važne pregovore i moramo iznaći zakonodavni način da zaista postignemo odgovarajuća rješenja i u parlamentu i na vijeću prije 11. E, prosinca. I naravno imamo i neke zakonodavne akte koji se trebaju utvrditi, znači minerali s područja zahvaćenom sukobima, takozvani conflict minerals i naravno pokretanje i oni pregovori koje treba tek pokrenuti, oni koji su u tijeku, imamo Japan, i naravno imamo i ovaj višegodišnji e, pristup i e, ženevski proces. Znači, vremena puna izazova i e, rado ćemo se slušati što nam imate reći o svemu tome. Evo, hvala i dajem vam riječ. Hvala vam gospodine Lange na vašem ljubaznom pozdravu. Dragi zastupnici u Europskom parlamentu, dame i gospodo, velika je čast i zadovoljstvo što mogu ovdje biti u Europskom parlamentu i imati priliku da s vama raspravim ovo veoma važ, ovom veoma važnom području, a to je trgovina i trgovinska politika Europske unije. To je zaista jedna velika privilegija, ali istovremeno je i veliki izazov da Slovačka sada po prvi puta preuzima predsjedavanje Vijećem Europske unije u ovom veoma važnom razdoblju za budućnost Europske unije. E, htio bih iskoristiti ovu priliku da vam izložim prioritete slovačkog predsjedništva na planu trgovinske politike u ovih šest mjeseci koji su pred nama. Prvo ću zahvaliti na naporima koje je uložilo nizozemsko predsjedništvo, dakle prethodno predsjedništvo i naš partner u triju. Sada imamo jednu zaista solidnu osnovu na koju možemo izgraditi e, nastavak naše suradnje u tom pravom duhu. Radi se o suradnji između zemalja članica Europske komisije Europskog parlamenta. E, Slovačka je jedna zemlja koja je otvorena i okrenuta izvozu. Mi vjerujemo u slobodnu E, poštenu i e, uravnoteženu trgovinu koja se zasniva na recipročnosti i e, prednostima za sve. To je veoma važan faktor za budući rast i za otvaranje radnih mjesta. Mi podržavamo odgovornu trgovinu i strategiju ulaganja Europske unije i mislim da ćemo zaista postići koristi za građane Europske unije i naša gospodarstva. Također trebam naglasiti transparentnost, pristup informacijama i učinkovitu suradnju svih europskih institucija. Hoću samo podijeliti neke misli o glavnim e, izazovima na planu trgovinske politike Europske unije i prioritetima koje smo izdefinirali tijekom slovačkog predsjedništva. E, znači dovršavanje postupka odobravanja i e, pripreme potpisa e, ovog sporazuma CETA između Europske unije i Kanade i pregovori o TTIP-u su naravno glavni prioriteti našeg predsjedavanja. U svjetlu e, kritično loše situacije u našoj industriji čelika poštena trgovina, konkurencija i lojalna konkurencija i zaštita tržišta Europske unije od dumpinga je još jednom e, dovela u žižu interesa prijedlog za modernizaciju našeg zakonodavnog okvira. E, uzeli smo k znanju rezolucije Europskog parlamenta gdje se kritizira nedostatak političke volje na vijeću da se postigne e, napredak na modernizaciji naše trgovinske politike i da se iznesu jasni politički stavovi što se tiče davanja statusa tržišne ekonomije Kini. Modernizacija e, svega toga i pitanje, odnosno TDI, pitanje davanja statusa tržišne ekonomije Kini će biti veoma težak izazov. I posljednje, ali ne najmanje važno, ne smijemo zaboraviti multilateralnu razinu. Nastavit ćemo davati našu podršku VTO-u jer mislimo da je ona čuvar transparentne transparentnog i predvidivog multilateralnog trgovinskog sustava. Mi želimo biti eh, pouzdan i konstruktivan partner Europske komisije u provedbi E, trgovinske i ulagačke strategije Europske unije i u nastavku različitih e, pregovaračkih procesa u koje smo uključeni bilateralno, pa plurilateralno i multilateralno. No svakako e, bismo htjeli razmisliti i prilagoditi se i ovim novim razvojima, događajima gledano za Veliku Britaniju. U ovom trenutku imamo dosta neizvjesnosti Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati u ovim danima i mjesecima pred nama, no dok e, Velika Britanija ne pokrene primjenu članka 50. E, ugovora o funkcioniranju Europske unije, ona je i dalje članica Europske unije i ima, uživa sva prava, ima sve obveze. Što se tiče e, utjecaja toga na percepciju kod naših trgovinskih partnera, moramo vidjeti koji će biti njihov stav glede ovih e, pregovora koji su u tijeku ili koji su već zaključeni, a u svjetlu toga što je jedno od najvećih gospodarstava Europske unije više neće e, biti dio te konstelacije. A sada evo malo detaljnije. Znači CETA, taj sveobuhvatni gospodarski trgovinski sporazum s Kanadom, to je politički prioritet za predsjedništvo. On će doprinijeti e, rastu i stvaranju novih radnih mjesta, tako da moramo odmah iskoristiti prednosti i koristi koje nam on pruže. Komisija je sada vijeću Europskom parlamentu iznijela prijedloge za potpisivanje, e, privremenu primjenu i sklapanje ovog sporazuma i mi smo počeli rad na vijeću s namjerom da se 27. listopada potpiše taj sporazum na samitu Europska unija Kanada. Vijeće je već e, jasno dalo do znanja 2014. da će komisija ispregovarati CETA kao jedan mixed mješoviti sporazum i u tom obliku je on i predstavljen vijeću. To znači da se CETA treba ratificirati ne samo u Europskom parlamentu nego i u nacionalnim parlamentima jer to isto traži i javnost. Vijeće E, je sada e, dovršilo sporazum na svim jezicima Europske unije. Nakon potpisivanja Europski parlament e, će morati dati svoj pristanak. U veljači 2016. na kraju pročišćavanja, pravnog pročišćavanja teksta CETA on je objavljen i tu e, imamo taj novi pristup Europske unije zaštiti ulaganja i razrješavanju ulagačkih sporova. Znači imamo ovaj e, sustav e, ulagačkih sudova i dogovor oko toga sa tako važnim partnerom koji je također član G7 je konačni još jedan daljnji korak u uspostavi novog modernog standarda na planu zaštite ulaganja i razrješavanja sporova. Naravno, sada ne možemo prejudicirati kako će e, ići ta rasprava o e, privremenoj primjeni sporazuma, jer to je veoma važno da bismo bili jedan e, vjerodostojan partner s Kanadom. Ali jedna stvar je jasna, te odredbe ulaganjima se neće privremeno primjenjivati. Što se tiče TTIP-a, Eh, na obje strane Atlantika svi smo angažirani da se to potpiše, odnosno sklopi do kraja ove godine. već je došlo do eh, bitnog napretka, ali još uvijek imamo puno posla. I zaista eh, veoma smo ambiciozni u sva tri stupa o kojima se pregovara. Nećemo dogovoriti jedan ne najbolji sporazum samo zato da bismo dobili dogovor jedan visoko ravnotežen i sporazum koji udovoljava visokim standardima je jedini način. E, nemamo tu opciju TTP light. Znači, hoćemo jedan ambiciozan i uravnoteženi sporazum koji će biti prihvatljiv i koristan i za Europsku uniju i za zemlje članice. Znači, pristup e, tržištu za e, robe, usluge, javno nabava, suradnja na planu regulative, necarinske mjere i pravila i ovaj e, mandat, pregovarački mandat se i dalje poštuje. Pravo da se regulira europske, e, znači standardi europskih, Europske unije i zemalja članica, to se neće snižavati i to neće dovesti do liberalizacija e, javnih službi, audiovizualnih usluga, socijalne službe, zdravstva ili obrazovanja i Europska unija e, gura taj novi moderni sustav e, koji zovemo Investment Court System za e, sa koji će imati i mogućnost žalbe i mi ćemo na neformalnom sastanku ministara trgovine vidjeti kako smo daleko došli i zaista bismo htjeli imati odgovarajuću, odgovarajući demokratski nadzor nad pregovorima. No, ovo curenje podataka, odnosno tih eh, povjerljivih dokumenata vezanih za TTP nije u ničem interesu, to škodi eh, pregovaračkom položaju Europske unije, podriva našu vjerodostojnost u pregovorima i moglo bi smanjiti transparentnost i budući pristup nekim dokumentima vezanim za TTP. Što se tiče ugovora, odnosno sporazuma o slobodnoj trgovini s Japanom, eh, pregovori su do sad išli tako sporo da je to zaista bilo razočaravajuće. No obje strane su odlučne da se tijekom ove godine do, postigne dogovor. To su naglasili i vođe Europske unije i premijer Abe na marginama e, samita zemalja G7 u Svibnju. To bi zahtjevalo da se uđe u višu brzinu u tim pregovorima i da se pokaže snažna politička volja, posebno s japanske strane, kako bi se riješili najteža neriješena pitanja. Cilj u ovim mjesecima koji su pred nama, znači pod našim predsjedavanjem, će biti da se i dalje suze postojeći jazovi kako bismo mogli dovršiti pregovore i to uspješno. Osim toga, znači osim CT, TTP-a Japana, također pregovaramo s drugim trgovinskim partnerima, pa ću sada nešto reći o ovim najnovim događajima. Što se tiče Merkosura, mi e, pridajemo veliku važnost sklapanju jednog sveobuhvatnog i ambicioznog sporazuma s Mercosurom koji će e, služiti i ofenzivnim i defenzivnim interesima Europske unije. Razmjena ponuda s Mercosurom na planu roba, javne nabave i usluga u svibnju je bio jedan važan korak kako bi se ponovno pokrenuli pregovori. Kao što znate, nekoliko zamalja članica je nezadovoljno zbog toga što će za osjetljive poljoprivredne proizvode u ponudi Europske unije vezano za e, dobra, dakle da su sada tu nekakve kvote postoje, ali na kraju su za najosjetljivije proizvode, a to su junetina i etanol, kvote isključene. U ovom kontekstu pozdravljamo, odnosno mi smo spremni problema, mi smo svjesni problema s kojima se suočava poljoprivredni sektor u Europskoj uniji i pozdravljamo odluku e, komisije da se napravi jedna studija e, kumulativnog učinka svih pregovora na europsku poljoprivredu. Što se tiče Ekvadora, e, svi smo svjesni toga da bi bilo važno da i Ekvador pristupi ovom trgovinskom sporazumu između Europske unije s jedne strane Kolumbije i Perua s druge. i posebno da se to dogodi prije kraja 2016. kada ove autonomne trgovinske mjere koje se odnose na Ekvador ističu. E, dvije godine e, nakon dovršetka pregovora s Ekvadorom nam je trebalo da dođemo do ove faze. Dakle, jako puno vremena je izgubljeno. Nadamo se da će taj protokol biti spreman za potpisivanje u e, studenom, no Ekvador kao i Kolumbija i Peru će također morati biti spremni kako ne bi došlo do daljnje kašnjenja. Mi smo sigurni da će Europski parlament e, učiniti sve što on treba učiniti kako bismo imali uspješno e, uspješnu finalizaciju ovog procesa u pravom momentu kako bi Ekvador dobio podršku koja mu je potrebna u ovoj teškoj situaciji s kojom se tu trenutno nalazi. Slovačka također pozdravlja E, početak pregovora s Meksikom i tu ideju da se to učini što je moguće prije. Očekujemo da će negdje u 9. ili 10. mjesecu ove godine biti održana prva pregovaračka runda. Jedan sveobuhvatni i ambiciozni e, odnosno sveobuhvatna i ambiciozna modernizacija ovog trgovinskog stupa bi trebala dovesti do jedne koherentne i sveobuhvatne e, pravne regulative pravnog okvira za trgovinske odnose Europske unije e, s Meksikom. Što se pak tiče e, statusa tržišne, tržišnog gospodarstva za Kinu, to pitanje ima e, političku važnost za Europsku uniju koja je praktički bez presedana u svjetlu dalekosežnih posljedica. Ne samo da će to utjecati na trgovinu Europske unije, nego i na radna mjesta i rast. Europska unija svakako se mora držati svojih obveza po E, pravu VTO-a i također međutim s druge strane mora uzeti u obzir i legitimne bojazni europskih proizvođača, a istovremeno e, i prepoznaje činjenicu da je Kina naš strateški trgovinski partner. Dok čekamo prijedlog komisije, vijeće još nije zauzelo stav e, treba li ili ne dati taj status Kini niti e, koji su uvjeti ili koje e, mjere za olakšavanje situacije bi mogle slijediti nakon takve odluke. Dakle, sada čekamo prijedlog komisije i spremni smo surađivati s Europskim parlamentom i sa komisijom u najboljem interesu industrije i građana Europske unije. Naravno, treba će e, dosta vremena da se izanalizira puni potencijalni učinak bilo koje od tih odluka i zato vijeće je već počelo pripremne radove i e, komisija e, je upravo sada sve to priprema i radi se također i o javnoj raspravi koja će uključiti sve e, dionike i puni, puna procjena učinka. Što se tiče modernizacije tih defenzivnih trgovinskih instrumenata, radi dakle TDI-a, u kontekstu krize s kojom se suočava industrija čelika u Europskoj uniji, vijeće je ponovno pokrenulo tehničku raspravu vezano za prijedlog komisije iz 2013. o modernizaciji TDI-a i sada je pravi čas da se vidi e, kako ih možemo poboljšati e, kako bismo osigurali da europske kompanije posluju pod istim uvjetima na globalnom tržištu. Na sastanku vijeća 13. svibnja ministri trgovina su raspravljali o tome kako bi se to moglo ubrzati, posebno antidumping postupci i kako bi se e, promijenila metodologija za izračunavanje profita. Vijeće e, ima dosta pozitivan stav o mnogim od ovih e, sugestija komisije, no e, postoje podijeljena mišljenja vezana za neke elemente, posebno što se tiče onog pravila o manje carini, lesser duty rule. I dalje ćemo nastaviti rad na tehničkoj razini što se, na, u relevantnim radnim skupinama vijeća i onda ćemo politički donijeti, pokrenuti aktivnosti što je moguće prije, no teško je reći e, hoće li ideje koje predlaže komisija i zemlje članice biti prihvatljive vijeću. Mi kao predsjedništvo e, ćemo dati sve od sebe da postigne se kompromis e, na vijeću i također da onda krenemo u suradnji i dijalog s parlamentom što je moguće prije. Što se pak tiče međunarodnih akata za nabavu, IP, dakle IPI-a, E, po našem mišljenju Europska unija mora uzeti u obzir tu neuravnoteženost što se tiče pristupa tržištima e, za javnu nabavu u trećim zemljama i ovaj prijedlog za te IP mora biti ekonomski dobro uravnotežen, ne smije povećati administrativno opterećenje, birokraciju i ne smije također narušavati tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu Europske unije niti imati bilo kakve negativne reakcije u vidu E, odmazde, mjera odmazde trećih zemalja. Situacija je vrlo komplicirana i zemlje članice imaju različite stavove. E, što se pak tiče bilateralnih i regionalnih e, sporazuma vezano za VTO, ne smijemo zaboraviti da je to veoma važno. Mi ćemo i dalje davati svoju podršku VTO-u jer oni su zaista čuvari tog transparentnog i predvidivog multilateralnog trgovinskog sustava. Mi ćemo podržavate njihov rad posebno što se tiče provedbe zaključaka sa desete ministarske konferencije VTO-a, takozvani e, radni program nakon Nairobija i e, također daljnje pregovore na plurilateralnom e, sporazumu o trgovini uslugama TISA i sporazumu o ekološkim robama EGA. Uvaženi zastupnici, u zaključku samo bih htio naglasiti da transparentnost, pristup informacijama i učinkovita suradnja svih europskih institucija su od ključne važnosti. E, ovo je zaista veoma sve važno, ali moram naglasiti da smo mi odlučni da budemo aktivni, odgovorni i učinkoviti u predsjedavanju vijeća na planu trgovine, ali da istovremeno imamo realne ambicije. Hvala vam na pozornosti i rado ću se slušati vaše pitanja. Hvala vam puno na ovom e, sveobuhvatnom e, pregledu prioriteta vašeg predsjedništva. Sada ću dati riječ e, predstavnicima klugova i, drugih, i drugim članovima. A također imamo tu sad i nakon toga ćemo dati mogućnost ministru da odgovori na pitanja. Znači, prvo imamo najveći klub EPP, gospodin Winkler ima riječ, izvolite. Hvala vam Gospodine predsjedni, dragi kolege, Gospodine ministre, hvala vam zbilja na ovoj prezentaciji. Imali smo zapravo sveobuhvatni pristup e, e, što je napravljeno i postavljamo si pitanje da li će biti dovoljno tih šest mjeseci da se sve ovo e, provede u djelo. Vi ste počeli sa CETom i on ću također početi sa CETom za europske građane je to vrlo važna tema. Imali smo znači ovdje taj novi dio koji se tiče ratifikacije nacionalnih parlamenta. Imamo proces od nekoliko godina iza nas, imamo e, očekivanja i poduzeća i industrije, uključujući mala i srednja poduzeća s obje strane, znači e, i u Kanadi i u Europskoj uniji. CETA u svakom slučaju može ojačati naše gospodarstvo, može također ojačati stvaranje radnih mjesta. Naravno, idealno bi bilo da tijekom samita EU Kanada se potpiše ovaj sporazum, no što se tiče e, primjene e, E, ovih odredbi, to je nešto što je izuzetno važno i zapravo trebamo e, se boriti i vi gospodine ministre se trebate boriti za ovu znači e, primjenu, regionalnu primjenu. Imamo mješoviti sporazum, no imamo prije svega znači te aspekte trgovine u ovom sporazumu i treba nam znači ova primjena odredbi. Ono što je izuzetno važno je da e, štitimo interese i naše industrije naših poduzeća. E, što se tiče tržišnog statusa, e, statusa tržišne ekonomije Kine, jučer na samitu eu i Kine predsjednik komisije Juncker je vrlo jasno rekao da status tržišne ekonomije Kine i znači preko kapaciteta u Kini su dvije povezane teme vrlo e, kratko, čak i vezano uz ove specifične fajlove, znači imamo znači ovaj fajl vezano uz minerale koje prolaze iz područja zahvaćenih sukobom. Vi imate e, kao predsjedništvo e, znači snažno zalaganje koje morate uložiti da nastavite sve ove fajlove koje su počeli, započeli pod predsjedništvom Nizozemske. Hvala gospodine predsjedniče, hvala gospodine ministre što ste danas s nama. Željela bih vam postaviti neka pitanja i zatražiti pojašnjenja. Da, rekli ste o tome da je transparentnost važan element i temeljni e, element za ovaj parlament. U procesima, znači pregovora, što to je onda sa mandatom i e, transparentnošću što se tiče davanja mandata. Da li možda ne, ne mislite da bi pregovori trebali biti javni? Imamo razmimo ileženja što se tiče stajališta e, parlamenta, imamo e, rezoluciju koja je u tom smislu velikom većinom usvojena i s druge strane komisije. Kako je vaše stajalište vezano uz to? Da li ste svjesni toga da svi e, trgovinski sporazumi će biti predmet usvajanja u ovom parlamentu i u tom smislu mišljenje parlamenta je izuzetno važno. Što se tiče Merkosura, željela bih znati sljedeću stvar. Kad smo započeli sa E, radom e, situacija bila drugačija. Da li biste sada bili spremni uključiti također i e, poglavlje koje se tiče zaštite ulaganja? A kad govorimo o odnosima sa Europskom unijom i Latinskom Amerikom, niste govorili o Čileu, no Čile se obvezao da će ići e, prema modernizaciji, u tom smislu su i dobili podršku i gospođe Malstrom i gospođe Mogherini i u tom smislu željela bih znati koji je e, je prioritet vašeg predsjedništva vezan uz ono što se događa u, e, u Čileu? A sada za EKR, er. sljedeći govornik. Jako mi je drago da je predsjedništvo sada konačno se pomaknulo prema srednjoj Europi. U državu s moja država ima 70-godišnju zajedničku povijest. Slovačka je e, otvorena e, ekonomija koja je orijentirana na izvoz. Ministar je pokrio u svom izlaganju sve važne multilateralne i bilateralne sporazume. Također je govorio o pregovorima u cijeku i mislim da je njegov pristup zbilja izuzetno e, profesionalan. složenih veza. Time mislim na status tržišne ekonomije Kini. Ma naravno moramo se pridržavati naših obveza na međunarodnoj razini, no moramo također e, zaštićivati našu e, nacionalnu e, domaću proizvodnju, posebno mislim na industriju čelika u tom smislu. Nemam komentara, nemam pitanja zapravo. Jako sam zadovoljan e, planom slovačkog predsjedništva. Želim vam sve najbolje, puno uspjeha i nadam se da ćete postići sve ciljeve koje ste si zacrtali. I siguran sam da će ovaj odbor uvijek vam pružiti pomoć u tom smislu. A sada e, predstavnik liberala, izvolite. Hvala, gospođa Šake. E, ja sam malo kasnila, dobar dan ministre, ali e, imamo znači danas demonstracije vezano uz pregovore oko TTIP-a. Neki ljudi misle da se ovdje zapravo radi o nekakvoj igri vam vas željela pitati kakva je vaša procjena, koji su svi ulozi, vi ste sad zbilja nam e, opisali jedan ambiciozni trgovinski plan, ali postavljam vam pitanje što će se dogoditi znači sa ulozima u okviru sporazuma EU-a i e, Kanate što će se dogoditi ako ovaj proces ratifikacije ne uspije? Isto tako, možete li nam nešto reći vezano uz znači e, privremenu e, primjenu e, vezano posebno za ovaj dio ulaganja, da li je to stajalište vijeća ili je to znači stajalište vaše vlade Isto tako možete li nam nešto reći vezano uz čitanje e, ugovora strane predsjedništva i vijeća. Vidjeli smo da eh, komisija u tom smislu je odstupila od nekih eh, eh, savjeta koje je dalo, dala pravna služba. Znate da u svakom slučaju ministar e, ne treba komisiju kako bi se znači e, glasovalo u nacionalnim e, parlamentima kako bismo znači pokrenuli raspravu od samog početka što se tiče trgovinskih sporazuma i može uključiti tako različite i građane, civilno društvo, regije, dionike, svi koji su zainteresirani za te teme. Mislim da Ovdje zapravo imamo jedan test u okviru e, CETA i postavljam vam sam pitanje e, što će se dogoditi ako CETA zbilja bude kraj igre, game over. Što će se dogoditi ako imamo znači tu e, veliku konkurenciju koja će se pos, ponovo uspostaviti na globalnoj razini? A što se tiče transparentnosti, postavljamo si pitanje zašto se ne objavljuju mandati trgovinskih sporazuma e, što se tiče e, na primjer sporazuma sa Tunisom. Mi u svakom slučaju u ovom domu guramo i jako nam je važna ta transparentnost i mislim da bi bilo dobro da te mandate se objavi. A sada za GUE gospodin e, Šrc. Gospodine ministre, Zahvaljujem vam na e, predstavljanju ovog plana. Imamo cijelinih zajedničkih točaka što se tiče e, stajališta odbora za trgovinu. Mi ćemo u svakom slučaju biti kooperativni u tom smislu kao što smo surađivali sa nizozemskim predsjedništvom. Ja ću se usredotočiti na nekoliko točaka koje su mi važne. Slažem se sa kolegama što se tiče CETE. No želim jedno pojašnjenje. Kako je mišljenje vijeća e, vezano uz ovaj sustav ECS-a, znači e, osmišljavanje ovih e, ovog sustava sudova za ulaganja. Kakvo je stajalište znači e, vijeća i kako e, vijeće gleda na uključivanje tih procedura u sve pregovore sa trećim zemljama. A Općenito, što, kako vidite partnerstvo sa Europskim e, parlamentom? Da li je za vijeće e, e, zbilja smatra parlament važnim partnerom u smislu osmišljavanja zakonodavstva. Kad govorimo, na primjer, o instrumentima za zaštitu e, trgovine i stvaranju također i modernizaciji ekonomske kapaciteta e, država. Što mislite vezano uz to, znači individualno i kao predstavnik e, vijeća? A kad govorimo o Kini i o statusu tržišne ekonomije, mi Također imamo e, prekomjerni kapacitet i moramo riješiti taj problem kako bismo imali dobre trgovinske odnose sa Kinom i kako ne bismo jednostavno započeli nekakav e, komercijalni rad, trgovinski rad sa Kinom. A što se tiče odnosa Europske unije, mislim čak ne vidim baš sad e, svjetlo na kraju tunela. Rekli ste također da u studenom će vijeće se e, e, znači vijeće će nešto reći vezano uz status ekvatora. Na kraju godine moramo postići određeno mišljenje, onda ćemo zapravo reagirati prebrzo nakon odluke vijeća, mislimo da to nije onda dobro što se tiče parlamenta. Dobar dan, gospodine ministre. Vi ste objavili nešto vezano uz CETU da znači da je ovaj dio što se tiče ulaganja najkontroverzniji posebno što se tiče ovog e, dijela e, odnosa ulaganja i države i da to neće biti dio ove privremene e, provedbe. Ono što Postavljamo si pitanje da li se radi o jednoglasnoj odluci vijeća, znači ideja da taj dio ulaganja i taj dio ICS-a bude u, e, na, na nacionalnom, e, nacionalnoj nadležnosti. SETA je sporazum koji je u svakom slučaju 100% u europskoj nadležnosti, no kako bismo zadovoljili države, odlučeno je da to bude mješoviti sporazum. Zbog toga si postavljamo pitanje kakva je zapravo realno što se tiče nadležnosti. Da li ćemo zbilja početi taj proces ratifikacije CETE bez e, da imamo mišljenje Europskog suda što se tiče Singapura. Imamo zapravo tu sad jednu pravnu prazninu i to bismo trebali riješiti. Druga točka je povezana sa sljedećim. Ja sam zbilja duboko e, europski orijentiran i ne transparentnost trgovinskih sporazuma je takav, isto tako imamo raspravu o zapravo o globalizaciji u našim e, E, državama je tako snažna da trebamo u svakom slučaju imati transparentnost. Ali kad govorite o ratifikaciji, ako kažete da će se znači e, ugovor provesti prema savjetima i vijeća i komisije prije nego što se taj proces e, ratifikacije završi, onda ćete zapravo reći da e, nacionalni parlamenti imaju nadležnost, ali s druge strane neće se napraviti ništa kako, e, što može dovesti u opasnost te sporazume. Imamo te probleme, a sad nešto o Brexitu E, dobra vijest je da Mr. Bean nije šef diplomacije, no ako E, Velika Britanija pokrene ovaj članak 50. Što ćete napraviti vezano uz e, kvote mesa u okviru CETE? Kako ćemo znači, to upravljati, upravljati tom temom ako Velika Britanija pokrene ovaj članak 50. E, A isto tako kad govorimo o ovim instrumentima za zaštitu trgovina, Ujedinjena kraljevina se znači borila protiv nekih odredbi. Da li će Ujedinjena kraljevina i dalje dalje e, vršiti pritisak kako ne bismo mogli na pravi način e, mogli braniti interese Europske unije. Evo dajem e, dalje riječ zastupnicima. Sljedeći govornik, gospođa Rovol. Gospodine ministre, hvala vam što ste danas s nama i što ste nam dali cijeli niz vrlo e, dragocjenih informacija vezano ovaj program, vezano uz ovaj trgovinski program. Taj program je vrlo ambiciozan, imate četiri mjeseca, a u okviru toga imamo također i neko vrijeme koje je znači rezervirano za određene praznike i mislim da zbilja imate malo vremena puno posla koje trebate obaviti. Rekli ste cijeli niz stvari što se tiče CETE. S jedne strane govorite o tome da ne želite da se ista stvar dogodi sa TTIP-om i mi to također ne želimo. Mi ne želimo TTIP uh, u light verzi, ali ako pogledamo aktualnu situaciju, onda imamo već taj olakšani ugovor. Možete li nam nešto precizirati vezano uz to? Kako zapravo želite osmišliti to e, pitanje tijekom e, sljedećih e, mjeseci? A sada sljedeći govornik, gospođa Karolin Heinz. Ja sam e, malo zabrinuta kad go čujem sve što čujemo o Kini, o statusu tržišne ekonomije. E, zašto je to zabrinjavajuće? Znači u prosincu ugovor u okviru VTO-a ističe i željeli bismo znati vaše mišljenje, vrijeme prolazi, a izazovi su veliki. Isto tako imat ćemo konsekvence ako Kina zbilja dobije taj status tržišne ekonomije, imat ćemo konsekvence i na trgovinu, na radna mjesta, na naše gospodarstvo i željela bi dobiti neke konkretne stvari vezano uz to uz vaše stajalište. I sada na kraju. Znači gospodin Rubig. Da, Imamo e, znači e, e, naše mišljenje vezano uz to da globalizacija zapravo treba biti zakonski uokvirena i da mala i srednja poduzeća imaju trgovinsku sigurnost. Naravno, CETA i TTIP su izuzetno e, važne. Postoji znači mandat 28 država članica i postavljam sljedeće pitanje kako i na koji način su dobiveni ti mandati i što je sadržano u tim mandatima. E, Jesu li nacionalni parlamenti sudjelovali, da li su bili prisutni tijekom e, davanja mandata? Znamo da što se tiče mandata CETA, on je u potpunosti bio ispunjen. No, ni u kojem slučaju nismo čuli mišljenje nacionalnih parlamenta. Komisija je pregovarala, uspješno pregovarala Imali smo također i ovo pitanje e, procedura sporova. Što se tiče sporova, imali smo nekih dodatnih e, odredbi o kojima je govorio također gospodin Juncker. Ali što je sa nacionalnim parlamentima? Ako se radi o e, mješovitom sporazumu, onda kako ćemo odjeliti, znači što E, o čemu se raspravlja na nacionalnoj razini, koje su nadležnosti na nacionalnoj razini, a što je vezano uz Europski parlament i ono što Europski parlament treba odobriti. Za nas je to izuzetno važno. E, kad sam došao u parlament vidio sam da postoje zbilja vrlo e, snažni lobbyisti koji manifestiraju, koji mi demonstriraju protiv TTIP-a i ništa nije zapravo završeno kad govorimo o CETI, mogu reći da ovo sve zapravo me vrlo, e, e, znači, ne e, zadovoljava na najbolji mogući način. Gospodine ministre, izvolite. Hvala vam. Ako ne smeta, odgovorit na pitanje na slovačkom. Kako bi zastupnici mogli malo slovačkog čuti danas? Hvala vam lijepo. Cijenjene dame i gospodo. Hvala na svim pitanjima kojih sam se zapravo dotaknuo u svom izlaganju. Spomenuli ste CETU, TTIP, status tržišnog gospodarstva Kine. Spomenuli ste i transparentnost Mercosur, tako da bih ja volio ponovno se dotaknuti nekih od tih točaka iz svog izlaganja. Moram priznati da neću nužno uspjeti odgovoriti na sva pitanja, možda će neki od vas biti donekle nezadovoljni, no pokušat ću. Prije svega, CETA je politički prioritet glavni projekt Europske unije je važan sporazum sa značajnim partnerom, članicom G7. I smatram da će ovaj sporazum doprinijeti stvaranju radnih mjesta i rastu u Europi, zbog čega smo vrlo zainteresirani za njega. Imamo prijedlog vijeća. Slovačko predsjedništvo je odmah počelo raditi na predlazima i planiramo u listopadu na samitu Europske unije i Kanade potpisati sporazum. Također, radimo na privremenoj primjeni ovog sporazuma, vrlo važnom projektu vezano za našu vjerodostojnost i odnose s Kanadom. No, trenutno je teško predvidjeti krajnji rezultat cijele rasprave, odnosno koje odredbe će biti privremeno primijenjene, a koje neće. No zaštita ulagača i ulagački sud vjerojatno neće biti sastavni dio privremene primjene, jer to je tražila većina država članica u vijeću. Što se ttp a tiče, nekolicina vas ga je spomenula, uključujući zastupnica s Hake. S obje strane Atlantika postoji spremnost za dogovor uravnoteženi prije kraja ove godine. No ono što smo do sada postigli je određena razina razumijevanja i određeni napredak naš uvijek je podosta teškog posla pred nama. 14. krug pregovora koji je pred nama bit će vrlo važan. Vidjet ćemo koliko će to biti uspješno i hoće li se pregovori uopće nastaviti. Kao što sam rekao, mi ne podržavamo sporazum tipa TTIP light. Mi želimo zaključiti sporazum koji će uključiti sve kako bismo mogli zapravo imati situaciju u kojoj dobiva i Europska unija i druga strana. Mislim da nije nužno previše kompromisa prihvatiti. Znam da ćemo to raspraviti na neformalnom sastanku ministara trgovine 22. 23. rujna. Dakle, taj neformalni ministarski sastanak bit će održan u Bratislavi. I na dnevnom redu bit će i CETA i TTIP i pretpostavljam status tržišnog gospodarstva Kine. Pitali ste nekoliko pitanja vezano uz Kinu, gospodin Winkler je imao pitanje o tome, gospodin Zahradil također. Gospođa Heinz. U rezoluciji od 12. svibnja, ili da to drugačije kažem, još uvijek nemamo prijedlog komisije, a vijeće nije usvojilo mišljenje bilo kakav dokument o statusu tržišnog gospodarstva Kine. Možda vi možete pitati kako je to moguće, no nije na meni da vam dam odgovor. Ja tjedan dana predsjedam vijećem, tako da vam doista na to ne mogu dati odgovarajući odgovor. Dakle, tijekom nizozemskog predsjedništva nije došlo do dogovora o vijeću, a dogovor unutar trojke je takav da bi komisija trebala dati predlog vijeću, do čega još nije došlo. Dakle, vijeće nema na temelju čega raditi. Ne vjerujem da to pitanje status tržišnog gospodarstva Kine čak možda neće biti niti odobreno, niti dogovoreno na razini ministarskog vijeća, Vijeće ministara odgovornih za trgovinu, već možda čak i bude rješavano negdje na jesen ove godine na vijeću, s obzirom da se ovdje više ne radi o trgovini, već o političkim aspektima ovih sporazuma. Netko je postavio pitanje kako Slovačka može upravljati ovim procesom i tu moram reći da smo mi zemlja koja bi osjećala snažan negativan utjecaj u slučaju da Kina dobije status tržišnog gospodarstva. Dakle, industrija čelika je jedan od najvećih poslodavaca u naše zemlje, a uvoz jeftinog čelika iz Kine e, ovu industriju bi snažno pogodio. I rekao bih da to neće svejedno utjecati na naše donošenje odluka u vijeću, jer kao predsjedništvo moramo djelovati na jedan uravnotežen, nepristrani način. Nekoliko pitanja ticalo se mandata za pregovore. Vijeće smatra da u skladu s obvezama iz sporazuma temelju ugovora parlament mora biti opavješten, neprestano o svim odlukama koje vijeće u svojim osobito po pitanju trgovine. Što se pregovaračkih mandata tiče, oni te često uključuju povjerljive informacije, tako da će vijeće morati razmotriti pojedino svaki zahtjev koji podnese Europski parlament kako bi moglo doći do povjerljivih informacija, uključujući i mandata za pregovore. Vijeće će dakle svaku prijavu zahtjev za proučiti slučaj po slučaj Nadalje, modernizacija globalnog sporazuma između Europske unije i Meksika. Sporazum je za koji je jedan takav zahtjev došao od strane parlamenta i ja ću poduzeti korake kako bih se pobrinuo da vijeće pošalje svoje mišljenje što je to prije moguće. Koreper je jučer komisiji dao odobrenje za početak pregovora o trgovinskom sporazumu s Indonezijom. Kao predsjedništvo mi bismo voljeli olakšati i omogućiti jedan brzi sporazum o pregovaračkom mandatu kako bi se započelo sa slobodnim trgovinskim sporazumom, odnosno pregovorima o njemu sa Tunisom. Što se pregovaračkog mandana tiče, mandata tiče, vijeće je postupilo upravo tako što se tiče TISE, TTIP-a, no vijeće i dalje smatra da određena razina povjerljivosti mora biti zadržana u ovim sporazumima o slobodnoj trgovini kako bi se zadržala jedna razina kvalitete. Znam da možda niste osobito zadovoljni takvim stanjem stvari, no oni od vas koji su profesionalno radili i bavili se trgovinom, vjerojatno shvaćaju da čak i kada samo svoju kuću ili imovinu nekako prodajete, morate zadržati određeno pregovaračko stajalište jer želite dobiti što je više novca moguće. Ne želite previše olakriti stvari kupcu, razotkriti previše informacija. Dakle, što se trgovinskih politika tiče i određene taktike, Europska unija mora biti partner koji će zadržati te prednosti u pregovaračkom procesu neće otkriti sve karte. E, Razlog iz neke informacije i dalje smatramo povjerljivima, dakle, mislim tu na vijeće i komisiju, ni zbog toga što ne želimo da vi, uvaženi članovi Europskog parlamenta, ne budete odgovarajuće informirani, već jednostavno želimo neke trgovinske tajne i dalje zadržati kao povjerljive u kontekstu naših pregovaračkih stajališta. Jedno pitanje ticalo se Čilea. Slovačka podržava modernizaciju sporazuma sa Čila koji je sklopljen 2003. I čim komisija podnese mandat za ove pregovore, vijeće će djelovati, no ne očekuje se da će do toga doći prije 2017. Tako da ne očekujemo tijekom slovačkog predsjedništva da ćemo bilo raditi na predloženom mandatu, bilo započeti sa pregovorima. Eto, gospodine predsjedniče, pokušao sam odgovoriti na većinu pitanja i nadam se da sam tome i uspio. Zahvaljujem još jednom što ste došli raspraviti s nama prioritete slovačkog predsjedništva. Mislim da su dvoje kolega spomenuli da se radi o vrlo ambicioznom programu i doista želimo vam sve najbolje u ovim izazovnim vremenima. Uz Brexit postoje druge teške točke na dnevnom redu, tako da vam želimo sve najbolje i mislim da ćemo ostati u kontaktu i surađivati gdje god to moguće. Hvala vam lijepo. Good, dear colleagues, liebe Kollegen, Dobro, kolege. Dolazimo do glasanja. Natürlich die Endabstimmung unserer... Podsjetio bih vas da što se tiče glasanja da ćemo imati pojmenično glasanje, potrebne su nam glasačke kartice i Zamolit ću vas da ih umetnete u uređaj kako bismo jedno probno glasanje proveli. Dakle, probno glasanje je otvoreno. Dobro, molim vas da svi glasate. Otvaramo probno glasanje. Čime dolazimo do prvog glasanja, Ispričavam se, ja nemam sa sobom svoju glasačku karticu, samo sam to željela reći. Dobro. Možemo preći na prvo glasanje, rezultati trijaloga. Što se tiče takozvane robe vezane uz mučenje, imali smo tri kruga pregovora i dobili smo rezultate 24. svibnja, a sada imamo i konačni tekst pred sobom. Nakon eh, pravne i lingvističke revizije vjerujem da ste imali priliku razmotriti tekst i vidjeti da je parlament bio poprilično uspješan što se tiče ovog konkretnog akta. Možemo zahvaliti Mariće Shake. Puno vam hvala na vašem radu. Želite li nešto dodati? Hvala vam predsjedniče. Mislim da nemam mnogo za dodati. Zahvalio bih samo svim kolegama na suradnji i prijeđemo na glasanje. Hvala vam lijepo. Možemo započeti onda sa glasanjem. E, dakle, samo jedno glasanje koje će biti elektroničko. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Dakle, usvojena je s jednim rezultatom. E, klubovima bih rekao da ćemo u rujnu glasati o ovome na plenarnoj. Mislim da čak i što se tiče e, informiranosti javnosti e, o našem radu, da bismo trebali zatražiti raspravu o ovome na plenarnoj kako bismo ovo izvješće mogli izložiti široj javnosti. Sam bih želio upitati kolegicu koja nema karticu da li je glasala za ili protiv. Suzdržana. Samo jedno pitanje poslovnika. Moguće je dobiti glasačku karticu i u zgradi ako ne ponesete svoju samo informativno. Da, Marić je tako je. dakle u Briselu i Strasburu bilo kada možete doći do svoje do kartice. Zahvaljujem to što upravo i pokušavam napraviti, imala sam to na omu. Ovime dolazimo do sljedećeg glasanja. Dakle, sporazum o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i država SADC SGP-a, izvjestitelj je Aleksandar Graf Lambsdorf. Imamo ovdje određeni broj amandmana. Što se tiče amandmana broj 2, od njemu ćemo glasati. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Ne razmatra se. Dakle, konačno glasanje elektroničko. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Dakle, 22 za, 10 protiv, 1 suzdržan. Čestitamo gospodin Lamsdorf. Sljedeća točka je jednokrasno izvješće koje se tiče statistika u vezi s vanjskom trgovinom. Jedna priča bez završetka koju se nadam da ćemo danas uspjeti završiti jer je vijeće bilo poprilično nefleksibilno po ovom pitanju, no imamo sada jedan zajednički tekst kao rezultat procesa trialoga Dakle, glasamo o ovome. Glasanje je zatvoreno. 30 za, 3 protiv. Hvala vam. Sljedeća točka, 18. Sporazum između EU i Kine. Dakle, širenje na Hrvatsku. Preći ćemo na glasanje odmah. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno je velikom većinom. Čestitam gospodine Winkler. Točka 19. Dakle, pristupanje Hrvatske sporazumu GATT Glasanje je otvoreno. Und schließe die Abstimmung. Glasanje je zatvoreno. 31 za usvojeno. Točka dnevnog reda 20. Budući odnosi između Europske unije i AKP-a. Čestitao bih također izvjestitelju gospodinu Birganu. Dakle, 20. točka dnevnog reda, budućnost AKP-a i Europske unije nakon 2020. und damit zunächst... Znači, nakon e, isticanja sporazuma u Nua, amandman 1, Dakle, Amandman 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Onda imamo kompromisni amandman 1 za protiv e, suzdržani usvaja se. A sada Prelazimo na dodatak CSM koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 13. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Onda imamo amandman broj 14. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Hoćemo provjeriti u redu, traži se elektronska provjera, znači amandman 14, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, odbija se. Amandman 15 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo i to. Amandman 15, otvaram glasovanje. Zatvara se. Usvaja se. Broj 16. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 22, prvi dio. Za, protiv, Suzdržani? Odbija se. Amandman 26. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 30. E, za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 31. Imamo usmeni amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo i to. Amandman broj 31. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 3. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman broj 40 za, protiv, suzdržani, odbija se. 41 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 42 za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, Odbija se. Amandman 44 za, protiv, suzdržani. Odbija se. Amandman 46 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman, oprostite, kompromisni amandman 4a za, protiv, e, suzdržani, u se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, u se. Kompromis 57 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 59, drugi dio, za, protiv, suzdržani, Odbija se. Amandman 64 za, protiv, suzdržani, odbija se. I onda imamo 65 za, protiv, suzdržani i 66 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Amandman 66. Otvaram glasovanje. I sada ga zatvaram. Usvaja se. Amandman 67. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. Amandman 68. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. I sada e, glasujemo o konačnom glasovanju. Otvaram glasovanje. Zatvaram. I to je usvojeno velikom većinom glasova. Čestitam Petri. Pedro. A sada prelazimo na točku 21, a to je strategija nakon sklapanja nuklearnog sporazuma s Iranom i imamo kompromisni amandman 1 za, protiv, usvoja se, a zatim amandman broj 1 za, protiv, suzdržani, mislim da je odbijeno, ali provjerit ćemo, znači amandman broj 1. Zatvaram. Odbija se. Amandman četiri za, protiv, suzdržani, odbija se. Onda dolazimo do kompromisa dva za, protiv, suzdržani, usvoja se. Imamo i kompromis tri za, protiv, suzdržani, usvoja se. I onda imamo Amandman broj 17 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Amandman 17. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvoja se. Onda imamo amandman 18 za, protiv, suzdržani. Odbija se. Amandman 19 za, protiv, suzdržani. Odbija se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvoja se. I sada imamo amandman 25 e, kao mogući dodatak za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 26 e, za, protiv, suzdržani. Mislim da je odbijeno, ali probajmo još jednom, provjerit ćemo. Znači glasujemo o amandmanu 26. Otvaram glasovanje, zatvaram. Odbija se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 37 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 32 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 39 ne razmatra se, da, razmatra, ne razmatra se. I onda dolazimo do amandmana 45 za, protiv, suzdržani. Mislim da, se, je usvojeno, ali provjerit ćemo. Znači, amandman 45, e, otvaram glasovanje. Elektronsko glasovanje je otvoreno, zatvoreno. Usvaja se baš kao što sam i mislio. Onda imamo kompromis 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 46 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 50 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 51 za, protiv. Oprostite. Izgleda se on ne razmatra. U redu, znači 52 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 53 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 55 55 ne, 54 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada 55 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 57 Imat ćemo glasovanje po dijelovima. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada ćemo glasovati o cijelom mišljenju. Otvaram glasovanje. Zatvaram. i to je sada usvojeno ogromna većina glasova. Čestitam. I sada dolazimo do posljednjeg glasovanja za danas, a to je parlamentarni nadzor i praćenje strane civilnog društva e, za sadak i EPU Europske unije i imamo usmeno pitanje komisiji za to. I ovdje otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I još jednom ogromno većinom glasova ovo je usvojeno. Time završavamo e, glasovanje za koje nam je trebalo pola sata. summer. Good, liebe Kolleginnen und Kollegen, dear colleagues. Pa evo kolege. Meni nije baš to posve razumljivo, ali čini mi se da bi neki kolege htjeli otići iz prostorije. Ali ako to činite, molim vas da to činite tiho i mirno. Sljedeća tema je praćenje grupnih aktivnosti. I mislim da je to e, veoma važno zato što onda na taj način možemo pratiti e, te pregovore i proteklog mjeseca smo zaista bili jako aktivni što se tiče tih grupa. 17 e, takvih sastanaka smo imali, to pokazuje da smo zaista aktivni. I e, tim grupama za praćenje, e, znači imamo e, što se tiče SAD-a, odnosno ttp a imamo četiri sastanka. Dakle, 19. travnja sa Hidom Rubenom, koji je bio glavni pregovarač vezano za 14. krug, a onda smo imali u Svibnju jedan sastanak vezano sa ishodom 13. runde i onda smo imali još jedan sastanak u lipnju vezano za učinkom po e, neke te standarde, znači to je bilo vrlo interesantno i naravno imamo pripremu za 14. rundu 13. E, lipnja i odmah e, nakon ljetne pauze ćemo imati sastanak e, grupe za praćenje vezano za ishod 14. runde. Znači, očito je da ćemo nakon ljetne pauze upravo se time baviti. E, sada, što se tiče Srednje Amerike i Kube, izvolite. Da, imali smo sastanak e, sam sa kubanskom e, ambasadoricom i u prisustvu glavne uprave za trgovinu. Nažalost, e, služba za vanjsko djelovanje nije mogla biti tamo, nisu nam se ispričali. Bilo bi interesantno zato što u središnjoj raspravi je bila, bio, bio sporazum o političkom dijalogu veleposlanik je protražio da se e, na veleposlanica je tražila da se e, napuste te neke zajednički, zajednički Integracija Kube je veoma važna u svjetsko gospodarstvo i to je cilj, ali ne e, sporazum o slobodnoj trgovini, niti sada, niti u budućnosti. Dakle, to je veoma jasna poruka. Glavna uprava za trgovinu je dala najnovije informacije vezano za dijalog i suradnju, odnosno sporazum o dijalogu i suradnji. Ono što je veoma interesantno je da Kuba e, više ne može koristiti e, GSP, e, imamo deficit sa kubanskog stanovišta i imamo tu zaista neke zanimljive podatke, 57% proizvodnje hrane provodi se na samo 28 e, zemljišta. Dakle, interesantan primjer kako inicijativa, e, inicijativnost i e, takav pristup mogu dovesti do dobrih rezultata. Što se tiče nekih drugih aspekata, imamo 18 bilateralnih sporazuma između zemalja članice Kube u ožujku 2016. na zadnjem, na zadnjem pregovaračkom krugu. E, o tome se, to je, neke stvari su dovršene i pretpostavlja se da će krajem 2016. i početkom 2017. to biti zaključeno i onda ćemo vidjeti e, gdje, je, gdje smo sa tim procesom ratifikacije uobičajenim i također se govorilo o privremenoj primjeni prije ratifikacije od strane svih zemalja članica. Naravno, Kuba bi htjela e, biti puno, odnosno bit će puno brže u tom aspektu, ali izgleda da je to izazov. Dakle, da ne da se govori o CETI i TTP-u, Sjećam se da smo imali sastanke sa veleposlanicima iz zemalja Srednje Amerike i oni su nas poticali da interveniramo na razini vijeća da zemlje članice e, malo brže provedu proces ratifikacije jer zaista je strašno da nam više od dvije godine treba da ratificiramo takve sporazume, mada je došlo do dogovora, odnosno svi su se jednoglasno složili oko e, sadržaja, tako da se to ne može opravdati. Tu imamo tri poglavlja, politički dijalog, suradnja i trgovina, trgovinska suradnja. Naravno, ne radi se o sporazumu o slobodnoj trgovini, tu ima mnogo e, govora o e, glavnim ciljevima VTO, glavno područje suradnje sanitarne, fitosanitarne mjere, carine, tehnologija i također još jedan članak o ulaganju kako bi se stvorila pozitivna klima za ulaganja. To je sve dio tog sporazuma i imamo i klauzulu koja omogućuje reviziju u budućnosti. To je interesantna početna točka i naravno to je, taj put će biti dugačak. Da, da, eh, it's a long way to Tipperary, kaže ona pjesma. Um, Sadak... Eh, e, grupa za praćenje Sadaka se sastala 26.4. E, Sadak, e, odnosno EPA, SKP sa Sadakom je već raspravljen i upravo smo i mm, usvojili mišljenje. Japan 3. svibnja kao što je rekao ministar trgovine Slovačke, E, pregovori teku dosta e, sporo zbog e, izbora u Gornji dom i nadamo se da će sada nakon izbora se stvari ubrzati. Ovaj sporazum o ekološkim proizvodima 27. lipnja nakon 14. pregovaračke runde održan je sastanak te grupe za praćenje i neki dionici predstavnici industrijskih sektora kao što je proizvodnja bicikala kao industrija e, koja se spatra zelenom industrijom, ekološkom industrijom. Kao što smo jučer spomenuli, e, i taj sporazum je na dobrom planu. Znači Magreb 24. svibnja, i bilo je obećavajuće čuti ishod prve runde pregovora između Tunisa i Europske unije. Ja sam duboko uvjeren da će to biti jedna, eh, jedan važan dosije koji će potaknuti razvoj u Tunisu. TISA imamo dvije grupe za praćenje, 21. svibnja i 30. lipnja nakon 17. odnosno 18. runde pregovora i na našem zadnjem sastanku smo imali e, raspravu s našom izvjestiteljicom, gospođom Reding, e, vezano za najnovije informacije, najnoviji status e, vezano za TISU, Južna Azija. Imali smo sastanak 30. svibnja grupe za praćenje. Poseban fokus bio je na radnička prava. Znači i LO i dionici iz poslovnog sektora. Posebno su se bavili provedbom pakta o održivosti s Bangladešom. Rasprava e, sa E, industrijom e, proizvodnje odjeće. Već dosta dugo čekamo na to. Komisija se nadam se priprema za to. E, nadam se da će ishod biti dosta pozitivan. I onda GSP plus primjena toga na Šrilanku, Moldavija. 31. svibnja je održan sastanak grupe za praćenje i raspravljala se pomoć vezana za trgovinu Mercosur 29. Eh, lipnja. Raspravljalo se o pristupu tržištu, odnosno ponudi vezane za pristup tržištu za Mercosur. I mislim da je to bio plodonosan pokušaj i onda eh, skupina za praćenje eh, SGP-ova posebno u istočnoafrički i zapadnoafrički SGP. Također 12.7. Helmut, želite li vi nešto dodati? Da, jučer smo imali razmjenu mišljenja o toj temi koja je bila zaista dosta široka. I tu je bio jedan taj problem o kojem smo razgovarali vezan za SGP-ove. Što se tiče Afrike, dakle radi se što činiti, kako postupati vezano za ljudska prava. Kako možemo to učiniti sa, kroz ekonomsko partnerstvo i moramo raditi na e, promicanju ljudskih prava u Africi. Ove zemlje Istočne Afrike s kojima imamo gospodarsko partnerstvo treba to pažljivo razmotriti E, tu su bili predstavnici komisije i nevladinih organizacija i oni su ukazali na raznolike rezultate koje je polučio SGP. Imali smo tamo i Keniju, Ruandu i još jednu e, istočno afričku zemlju. I grupa za praćenje je dala veoma važan doprinos našem radu i taj proces ratifikacije e SGP-ova s afričke strane Pa, dosta je bilo iznenađujuće da Tanzanija nije bila spremna e, pristupiti e SGP-u. Možda to ima veze sa nekim aspektima e, međusobnih e, odnosa između istočnoafričkih zemalja. A tu je bilo također i 12. E, srpnja se sastala grupa za praćenje za ASAN, Filipine i Indoneziju. Znate da smo počeli pregovore s Filipinima i raspravljalo se rezultatima prvog kruga Izgleda to isto dosta obećavajuće. I kao što znate, komisija je također pokrenula trgovinske pregovore između Europske unije i Indonezije. Dakle, mnogo e, tih pregovora se vodi i nadam se da će komisija zaista biti u stanju e, staviti na raspolaganje dovoljno kapaciteta kako bi se svi ti pregovori proveli. I e, posljednja ali ne najmanje važno, jedna od vrućih tema, to je tema Kine. U Pekingu je nedavno održani su e, razgovori između Kine i Europske unije i evo Gospodin Winkler, naš izvjestitelj, ima riječ. Da, hvala. Ovog tjedna se sastala grupa za praćenje, ali nismo se fokusirali na ovaj status tržišne, tržišnog gospodarstva, jer to nije bila tema kojom se bavi grupa, nego se radilo o ovim eh, pregovorima o ulaganjima s Kinom. Upravo smo se na to usredotočili jer već imamo 11 krugova pregovora iza sebe vezano za e, sporazum o ulaganju koji se zove sveobuhvatni sporazum o ulaganju. Već imamo konsolidirani tekst e, i e, znamo koje je sadržaj tog teksta. Glavni pregovarač Evropske unije, gospodin Rupert Šlegermiš, nas je upoznao sa sadržajem tog teksta i onda ćemo doći do razmjene ponuda i e, tu imamo taj mješoviti pristup. E, što se tiče nacionalnog tretmana, tu ćemo imati negativan popis, a što se tiče pristupa e, tržištu, tu ćemo imati pristup baziran na pozitivnim listama i te, te će ponude biti razmijenjene. Svi se nadaju da bi to možda moglo biti u rujnu, ali možda jučer ili danas će biti donesena odluka vezano za samit Evropske unije Kine, to u ovom momentu ne znamo, ali e, namjera je da se u rujnu organizira 12. runda pregovora. Komisija e, priprema e, analizu učinka na održivost. To će biti interesantno i za naše odbor za cijeli parlament i dobit ćemo i jedan preliminarni izvještaj o tome. Kao što ste vidjeli prošlog tjedna u Strasburu, Imamo novu strategiju e, vezane za odnose između Europske unije i Kine koju je e, sastavila služba za vanjsko djelovanje zajedno s komisijom. Naravno, jedan važan element toga je uvijek, e, uvijek su signali koje dobivamo od naših poslovnih subjekata, poslovnog sektora kompanija i moram reći da njih u ovom momentu brine poslovna klima jer ne dobivamo baš najbolje signale od poslovnog sektora i e, gospodarska komora također e, naglašava da sada imamo e, novu taktiku, nove uvjete, novu uvjetovanost, nova očekivanja koja se postavljaju pred naše poslovne subjekte u Kini i šef kineske trgovinske misije, gospodin Čaj je također sudjelovao u raspravi, imamo s njom plodonosnu raspravu, ali tu postoje neki opći dijelovi kineske politike i ona je zapravo izbjegavala direktni odgovor i govorila je da ona nije dio E, pregovaračkog tima kineskog, ali imamo taj isti stav, dakle neki europski prijedlozi, njima su se kinezi usprotivili, rekli su da bi to bilo bolje da se to stavi u sporazum o slobodnoj trgovini, a ne e, u ovaj ulagački sporazum, primjerice pristup tržištu, što je vrlo osjetljivo za nas. Razgovarali smo o kineskom predsjedanju skupinom G20 i sporazumom o olakšavanju trgovine i o nekim filozofskim konceptima e, Kine koja nam pokušava reći da multi lateralni, regionalni mega sporazumi e, kao što su TTP u viđenju Kine bi mogli e, zapravo biti suprotni našoj multilateralnoj politici u okviru VTO-a. To je naravno pitanje filozofije, ali uvijek morate razmjenjivati filozofska razmatranja kada razgovarate s kinezima, no mi ćemo svakako nastaviti, ako bude ta runda u rujnu, mi ćemo opet izvijestiti odbor. Da, dobio sam dva različita pitanja. S jedne strane imamo pitanje Šrilanke, možete li nam nešto reći vezano uz to, iako nemate možda ništa za reći. A kad govorimo o Kini, postoji zabrinutost uh, kod mojih uh, birača da će zapravo ovo davanje ki, statusa tržišne ekonomije Kini proći, a to će imati zbilja velike implikacije. I to na dugi rok. A također i na kratki rok. Možete li nam nešto reći vezano uz to? Ta zabrinutost e, je nešto što sve kolege dijele. Kad govorimo o Šrilanki, Imamo znači ovo, ovu, e, ovaj zahtjev, zapravo e, davanje zahtjeva za SPG+. A sad moramo vidjeti da li ovi 27 uvjeta su ispunjeni ili ne. Imamo različite aspekte što se tiče isto tako i tržišta rada i okoliša i tako dalje. što se tiče Kine, Moram e, reći da moji birači tako dijele iste zabrinutosti vezano uz davanje statusa tržišnog gospodarstva. E, Kinija nedavno je parlament donio rezoluciju koja je izuzetno jasna. Rezolucija kaže vrlo jasno da želimo da e, Europska unija znači ima različite instrumente slobodne trgovine nakon prostora prosinca. Imamo znači cijeli niz industrija koje su osjetljive, posebno e, industrija čelika. Sljedeći korak e, je na komisiji, parlament je rekao svoje a sada komisija mora iznaći e, svoje stajalište. Kao što ste rekli, znači, Cecilia Mastrom i Jean-Claude Juncker su u Pekingu jučer e, rekli Znači da vjerojatno sljedećeg e, tjedan 27. nećemo imati prijedlog komisije, imamo pripremni sastanak, ali vjerojatno nećemo imati e, prijedlog. Ono što to je jasno je da mi očekujemo da znači ovaj predlog komisije uključi ove i znači instrumente za zaštitu trgovine. Hvala. Helmut. Želim sad započeti raspravu. Imamo e, rezoluciju parlamenta i ja sam se složio s tom rezolucijom i želim to reći. Ali kad govorite o svojim biračima, želite reći znači e, reći britanskim e, biračima da je vlada Ujedinjene kraljevine dvije godine odbijala da se moderniziraju ti e, instrumenti za zaštitu trgovine. Taj cijeli proces mora biti transparentan, a ako ne učinimo da to bude i transparentno e, i razumljivo tko odlučuje na kojem nivou, onda ćemo imati rezultat koji imamo pred sobom, a to je da zapravo ne građani ne razumiju koje su implikacije, rezultati i tako dalje. Morate u svakom slučaju vašim građanima i vašim biračima reći da moraju isto tako izvršiti pritisak na britansku vladu u budućnosti vezano uz ovu situaciju. Ovo je direktno pitanje i vrlo dobro pitanje. Moram reći da britanska vlada nije baš izrazila neko zanimanje za ono što ja imam za reći. Ja nisam dio britanske vlade, vlade Ujedinjene kraljevine. I pranje ruku naravno nije dobar odgovor. Vlada Ujedinjene kraljevine u tom smislu je potpuno pogriješila. E, politika vezano uz Kinu je zapravo bio pečat politike Đođa e, Osborna koji je sad e, protjeran, izbačen zapravo. A sad ćemo imati zapravo novog e, i ministra za trgovinu i ono moraju u svakom slučaju i e, Britanci biti svjesni e, toga što je čega su svjesni zapravo svi u svijetu da Kina provodi dumping i teško će zapravo biti ako se ovo ostvari, teško će biti sad uvesti neke dodatne e, zaštite e, i instrumente za zaštitu trgovine. Imate pravo. I ja ću u svakom slučaju napraviti e, sve kako bi sve ove komentare prenio britanskoj vladi. No, nadamo se, budući da se zapravo promijenila vlada, da, da ćemo imati i promjenu politika. nadati se je. Mislim da možemo sad nastaviti tu raspravu nakon ljetne stanke. 27. će komisija raspravljati o prijedlogu, a nakon ljetne stanke, početkom rujna, nadamo se da ćemo imati e, predstav, znači predstavljanje prijedloga. Helmut, želim odgovoriti svom kolegi. Moramo biti precizni. Ako postoji većina znači vaših e, tvornica čelika koji su u rukama e, Indije, onda si postavlja pitanje što se onda radi na e, tome da se modernizira najmodernijim tehnologijama takva postrojenja. Naravno, postavljamo si pitanje da, e, Kinezi u ovom e, trenutku moderniziraju svoje tvornice, oni su također i smanjili proizvodnju čelika. Ne možemo reći da samo oni provode dumping. Ovo je pitanje koje, s kojim se moramo suočiti. Molim vas, e, prenesite vašim građanima sve te komentare kako bi oni shvatili zapravo što govorimo vezano uz suradnju sa ovim e, zemljama. Nećemo sad voditi ovu debatu, vodit ćemo ju nakon ljetne stanke, nakon zakonodavnog prijedloga komisije. A naravno ovo sad tu nije nekakvo crno-bijela slika kao i uvijek, no o tom složenom pitanju ćemo raspravljati nakon ljetne stanke. Kao što znate, ova točka 24 je odgođena. Što se tiče 25, nemam ništa e, podrazno zbog toga imamo e, 26. točku dnevnog reda, najavljivanje sljedećih sastanaka 31. kolovoza i 1. rujna. I Time dolazim do mojih zaključnih riječi. Želim vam e, da se dobro odmorite tijekom ljetnih praznika te da napunite baterije za zbilja naporan rad koji vas čeka nakon ljetne stanke. Doviđenja.